ću dati e, jednu e, najavu prije sljedeće rasprave. Moram reći da smo dobili zahtjev za, e, promjenu od EPP-a i EDFF-a. Vidjet ćemo to u zapisniku i ako nema, ako nema nikakvih